Good afternoon, ladies and gentlemen. The first item on this afternoon's agenda, if we may, has um, been Dakle, prva točka dnevnog reda je nešto što je prebačeno s jutarnjeg dijela dnevnog reda a to je prekogranična prenosivost online usluga. Izvjestitelj Markus L. Ako nam možeš nešto reći o tome. Da. Credo che in realtà già dalle notizie di stampa... Hvala lijepo, već e, ste mogli iz novina vidjeti da smo postignuli dogovor to je dogovor o kojem još treba glasati parlament i koreper. Mislim da sa obje strane vlada optimizam, optimizam vezan uz pozitivan ishod. Kao Borinko možemo biti dosta zadovoljni. Konačni tekst nije jednak onome koji smo ovdje odobrili, ali zadržava njegov duh e, i načela. Što se tiče definicije u članku 2, to je privremenost, ono se definira kao ograničeni tok vremena. Dakle, to je vijeće inzistiralo na ovoj definiciji. Međutim, u stavku 5 eksplicitno stoji da svaka ugovorna klauza koja želi ograničiti portabilnost dakle, u vremenu da se neće moći primijeniti. Na taj način smo sigurni da se neće dakle naštetiti načelu prenosivosti. Uvjerili smo e, vijeće, dakle i potrebu zatvorenog popisa za verificiranje. To je važno zbog pravne sigurnosti samih potrošača. Nažalost, u odnosu na našu, na našu želju IP se nalazi u ovoj listi, zato što su se tome priklonili, e, priklonili veći broj e, sudionika. Dakle, onda imamo definiciju pretplatnika koja će se moći koristiti samo uz jedan dakle, sigurni mehanizam, jer oni sami po sebi nisu dovoljno sigurni. Što se tiče vlasnika prava, dakle, da više ne traži od operatora potrebu provjere, što smo odbili ovdje u IMCO, to je nešto za što se vijeće snažno zalagalo. Međutim, tu smo uspjeli dobiti činjeni da, uspjeli smo postići da se ovdje mora dobiti dakle dozvola vlasnika sadržaja u davanju potrebnog izuzeća. To će omogućiti dakle da se zaštite e, svi vlasnici prava koja, koji raspolažu dakle tim sadržajem. Što se tiče prenosivosti, dakle, unutar 12 mjeseci, to je ono što smo mi tražili, postignuli smo sporazum, dakle, odnosno kompromis, dakle, 9 mjeseci, jer 6 mjeseci je bio početni zahtjev vijeća. I ovdje još predstoji eh, rad, dakle, ekipe koja će obraditi ovaj nacrt kako bi se bolje utvrdila neka pravila, ali općenito možemo biti doista zadovoljni postignutim sporazumom i moći ćemo podržati ovaj tekst i zato što su i potrošači i predstavnici industrije izrazili zadovoljstvo ovim nacrtom teksta. Hvala. Thank you very much, for that update. Hvala vam na ovom update-u i čestitam na doista izvrsno obavljenom poslu, doista to cijenimo. Evo nešto ukratko o današnjem dnevnom redu. Direktiva o upućivanju radnika i glasanje, to je se odgodilo u odboru za zapošljavanje. Kao što znate, to je nadležni odbor za to pitanje. Oni neće glasati o tome do srpnja i zato nema žurbe da se mi bavimo tim izvješćem. I mislim da je to izvješće strašno važno. Strašno važno za jedinstveno tržište, jedinstveno tržište usluga. Održat ćemo raspravu o tome, ali ne danas, to zato što imamo vremena za tu raspravu. Kolegica Moza će izraditi izvješće, a u međuvremenu to znači da možemo preći na izvješće Julije Rede, koje nam je ostalo od jutros i hvala vam što ste ostali s nama. Dakle, ovo je izvješće reda, to je mišljenje dakle o autorskim pravima i srodnim pravima za emitiranja na internetu. Drugim riječima dakle dosje o autorskim pravima. Evo, dakle, nadležni odbor je Juri. Julija, imaš riječ, izvoli. Hvala lijepo. Kao što je već rečeno, dakle, ovo gdje je riječ o jednom širem e, paketu, dakle o autorskim pravima, ali iako, se, ovo nije bilo u središtu pažnje, ovo pitanje je jako važno zato što se tiče dakle emitiranja televizijskog i radijskog sadržaja u državama članicama Unije. Upravo smo dovršili dakle rad na e, uredbi o prenosivosti. Riječ je o raspolaganju pretplatama u drugim zemljama, međutim i dalje postoji geoblocking kada je riječ o online uslugama i tu su ljudi evo, konstantno u krivoj zemlji. To je važno za one koji uče e, jezike, dakle za jezične manjine, za ljude koji borave u inozemstvo, koji žele koristiti informacije koje su dostupne na području Unije. Ja dakle podržavam komisijin cilj u ovom prijedlogu zato što se na neki način osvježavaju prava propisi koji već postoje za kabelsko i satelitsko emitiranje, dakle osvježava se sa novim kanalima za emitiranje kao što je internet. Međutim, također moramo biti ambiciozni i osigurati se da ovo nije samo neka privremena, eh, da nije privremeno osvježivanje, već da će biti korisno i u budućnosti i da će se dakle moći primjenjivati na usluge koje se emitiraju putem satelita. Evo nekoliko glavnih točaka iz mog izvješća. Dakle, uredba se bavi načelom zemlje porijekla za online usluge emitiranja. U prijedlogu komisije ovo se tiče srodnih prava za usluge što se tiče emitiranja dakle na kanalima, tiče se javnih e, servisa. Znamo da oni pokušavaju doprijeti do mladih, da razvijaju programe namijenjene emitiranju na internetu i to e, nije uvijek jednako offline e, sadržaju. Mislimo da bi ovo trebalo ući u ovo načelo. Potom ugovorna sloboda, to je nešto što je bilo dosta kontroverzno. I važno je primijetiti da se uredbi dakle, na, na koju se ovo ovaj propis oslanja, da postoji dio koji se tiče prekograničnog emitiranja i komisija je također priznala da je ova sloboda ograničena u svojoj praktičnoj primjeni da to nije dobro. Dakle, ovaj prijedlog i moje izvješće bavi se slobodom ugovornih strana. I tu su veze sa, dakle, zakonima o tržišnoj utakmici. Riječ je o načinima, dakle, na koji se ove odrbe provode. ovo zakonodavstvo potrebno za dakle, one koji emitiraju sadržaje zato što imaju posla sa različitim vlasnicima prava na različitim teritorijima. Nemoguće je dosad bilo pokriti sve, naročito koliko je riječ o sadržaju poput vijesti. To je zahtijevalo velike troškove, dakle, i kako bi se oni nosili sa svim tim teškoćama vezanim uz autorska prava, imamo dakle primjenu autorskog prava koja će se primjenjivati samo u zemlju koju se nalazi ona koji emitira program. Dakle, ovdje nije riječ o jednoj panevropskoj dozvoli. I ne idemo u detalje o tome koji su sve oblici dozvola mogući i koja je njihova dakle, teritorijalna pokrivenost. Ovdje dakle, samo govorimo o tome koja se tip autorskog prava primjenjuje Potom prava o retransmisiji, dakle to su, to je druga vrsta usluga, dakle nešto kao što je Ketchup TV, IP TV, satelitska emitiranja, OTT i druge tehnologije. Imali smo inicijative na razini država članica, dakle, koje žele sa ovim ovdje uvesti obavezno upravljanje ali imamo dakle različitost e, pravnih sustava, dakle ne postoji jedinstveni sustav upravljanja ovim uslugama izvan e, satelitskog emitiranja koje je dijelom posebne direktive. Komisija predlaže da se ovo, da se ovo uključe sve usluge osim interneta. Nije mi to baš jasno zato što je internet e, možda i najvažnije sredstvo komunikacija, te zato predlažem da se ove over the top usluge, usluge preko interneta, dakle, uključe u ove odredbe. To je važno i vezano uz uredbu za prenosivost, jer koliko imate pretplatu na IPTV i ona nije prenosiva zato što je možete koristiti samo u svom domu, dakle na fiksnoj točki, ne možete je dakle, prenositi unutar vlastite zemlje, onda se tu ne primjenjuje niti uredba o prenosivosti jer nećete moći to prenijeti niti u druge zemlje. Dakle, želimo biti consumer friendly, želimo olakšati dakle, ovaj, obavezno zajedničko upravljanje za retran redistribuciju, dakle, i na internetu. Sam dodala još jedan aspekt koji nije uključen u prijedlog komisije, zato što to zemlje članice već imaju kolektivno certificiranje, dakle, za različitu vrstu sadržaja. To se tiče televizijskog i radijskog emitiranja. Imali smo slučajeve na Europskom eh, sudu koji se bavio dakle posebnim e, kategorijama kolektivnog e, licenciranja i utvrđeno je da to nije u skladu sa europskim pravom. Dakle, ovo pruža pravnu jasnoću koja bi nam trebala, dakle, koja bi trebala dakle, olakšati život vlasnicima prava i distributerima. Nadam se da će im ovo dati tu potrebnu sigurnost. I na koncu ne gledaju svi TV programi, ne slušaju radio, naročito e, mladi. Imamo VOD platforme koji nisu uključeni u linearno emitiranje sadržaja, a sve su važnije. I nažalost, Evropska komisija se njime bavi u drugom zakonodavstvu i to u direktivi o autorskom pravu gdje je uključila dakle mehanizam za rješavanje sporova koje se tiče upravo dozvola za emitiranje na VOD platformama. Mislim da to neće biti dovoljno, da neće dovesti do prekograničnog dijeljenja sadržaja preko ovih platformi, te ću rado poslušati neka rješenja koja budete predložili, ali u klauzuli o reviziji sam ovdje istaknula da se ova dva elementa trebaju zajednički sagledati i ukoliko mehanizam za rješavanje sporova dakle ne, ne poboljša prekogranični pristup sadržaju, možda bi bilo bolje uključiti VOD sadržaj u načelo države porijekla, dakle, ovog teksta. Zahvaljujem vam na interesu, na, dakle, prije svega izvjestiteljima u sjeni. Radujem se suradnji sa vama i sa drugima uključenim dakle, u ovaj dosije. Hvala lijepa. Thank you very much indeed. So I'm going to go through the various different speakers, starting with Pascal Achimov. Hvala lijepo. Evo izvolite kolega, imate riječ. Hvala. Ovo je doista zanimljivo zanimljiv propis, ujedno i složen. Vidimo da ovih e, stavaka nema mnogo. Neću sada ovdje nikoga citirati, nego bih citirao Getea, dakle da u meni postoje evo, dvije duše. Mislim da to u neku ruku e, odražava ono što osjećam kada pogledam ove članke. Dakle, jedna duša mi kaže da živim u široj regiji. Ja sam tip osobe koji bi se pozabavio s ovim problemom. Ja živim u jednoj zemlji, a htio bi gledati sadržaj i sa druge strane granice. Dakle, taj dio mene ta duša mi poručuje neka Europa ispuni svoj potencijal, dajte nam slobodan pristup. I mislim da mnogi ljudi gledaju na to na taj način. Ljudi između 15 i 25 godina, to su mladi koji gledaju televiziju na potpuno drugačiji način od nas. Oni možda više uopće ne gledaju televiziju, oni gledaju sadržaj na tabletima, na iPadu, oni se fokusiraju dakle samo na sadržaj na internetu. Ali da vam kažem nekoliko riječi o ovoj mojoj drugoj duši. Koliko nešto odlučimo i ukoliko uzmemo u obzir dakle, kreativni rad, ovu kulturnu, kulturnu dakle, različitost koja prevladava u Europi, hoće li ona biti uništena ovim propisom? Zato što bi to moglo naštetiti njihovim prihodima. Kao što znate, to nije jednako produkciji glazbe. To je nešto što sam čuo od dosta ljudi koji rade u ovom sektoru kažu da za, e, za snimanje filma u Europi treba slošiti, treba, treba pronaći najmanje 5 milijuna eura. Koliko mi ovime želimo pomoći, ali možemo naštetiti kulturno različitosti. To je evo taj konflikt koji osjećam u sebi. Htio bih vidjeti da će se u budućnosti održati ova kulturna različitost i ne bih htio niti da se izgube radna mjesta u industriji. Ne znam kako evo spojiti ove dvije duše koje sam sada opisao. Bilo bi dobro da uspijemo pronaći neku ravnotežu. Dakle, moramo vidjeti što smo napravili u direktivi iz 1993. i to primijeniti na sadržaj na internetu. Pravno opisujemo situaciju koja možda uopće više ne postoji. Kasnimo za stvarnošću pokušavamo se pozabaviti i donijeti nešto što će se moći primijeniti u budućnosti, ali mislim da u tome nećemo uspjeti. Evo, posljednji članak govori da ćemo za nekoliko godina trebati ponovno analizirati situaciju. Moja kći ima šest godina i za deset godina se sigurno s njom neću svađati treba li joj televizor u sobi ili ne, zato što će ona moći gledati sve ono što želi na svom laptopu. I pitam se hoćemo li imati za deset godina ove, dalje ove kvalitetne TV programe u Europi. ono čemu ćemo možda svjedočiti jest da će jednostavno nestati sve te postojeće strukture, jednako kao što će nestati načelo teritorijalnosti. Tvrtke će prodavati svoj sadržaj na taj način, dakle, financirati e, svoj rad. Europski sud kaže da svi treba imati pristup programskom e, sadržaju. Koliko primijenite načelo države podrijetla, onda je to jako restriktivna definicija. I ako bih trebao pomiriti ove svoje dvije tu duše, onda mogu reći da je komisija donijela tu restriktivnu definiciju i mogu to prihvatiti na određeno vrijeme, ali htio bih da se ova definicija dodatno prilagodi u budućnosti. Što se tiče dodatnih online e, servisa, trebamo li proširiti definiciju? Trenutno Nemam jasan odgovor na to pitanje. Rado ću porazgovarati sa kolegama, neka me uvjere da sam u krivu, ali za sada vjerujem da trebamo biti restriktivni. Online usluge trebaju biti prilagođene televiziji i obrnuto, ali mora postojati restrikcija za dakle oni koji su originalno emitirali te programe. Moja generacija i prošle generacije sjedili su ispred televizora i gledali sadržaj, ali ljudi više ne, ne, gledaju sadržaj na taj način. Vi danas možete program pauzirati, pričekati i jedan cijeli dan te nastaviti gledati program drugi dan. Dakle, imamo li ovu linearnost koju smo imali u prošlosti? Pa nemamo. I zato moramo osmisliti rješenja, izraditi propise. Evo, dovršit ću, kaže govornik. Dakle, moje dvije duše još uvijek nisu pomirene. Ja ću podnijeti amandmane kako bi se neka mjesta razjasnila kao što je načelo države podrijetla. Mislim da ćemo da će to morati ostati pak uključeno u ovaj tekst, ali tu su ekskluzivna prava. To je nešto što valja zadržati u tekstu kao standard. Mislim da za to ne postoji alternativa. Mislim da se ova načela moraju zadržati u tekstu. Potom evropske dozvole, one već eh, postoje. ne znam možemo li raditi s njima, tako da ćemo tu morati produbiti stvari. Evo, jako se radujem raspravi tijekom idućih tjedana i zahvalio bih kolegici Redi na nacrtu izvješća. Ono je jako dobro, ali što se mene tiče nekada nadilazi područje primjene. Hvala lijepo. E, Gospođo izvolite. Hvala, Viki. Kao što je to rečeno, ovaj prijedlog želi postići na pravni okvir eh, za emitiranje elektronskog sadržaja, no mislim da je ovo jedina točka koja postoji konsenzus, jer već sam prijedlog komisije sadrži jako problematične elemente. Naime, dobro je htjeti prilagođavati naš pravni okvir eh, eventualnim budućim eh, evolucijama no stvari u tome što izmjena koja je sada predložena nije u skladu sa današnjom stvarnošću. Audiovizualni sektor je skup, njegova proizvodnja je skupa, a u određenom trenutku treba moći imati povratak na ulaganja, a posredstvom naknada za umjetnički sadržaj. I ta valorizacija ne postoji milijardu načina da se to valorizira. Dakle, to treba raditi posredstvom pregovora prava na emitiranje na temelju teritorija. Dakle, kada se postavi kriteriji države podrijetla za, emisi, za emitiranje svega što je linearno, tu se dovodi u pitanje mogućnost pregovaranja prava za e, za pregovaranje prava za sve ljude koji bi, koji bi se to moglo ticati. Dakle, to može nanijeti štetu ili e, onome koji emitira ili onome koji radi. Dakle, za onoga koji imitira pregovori će biti pravljen, rađeni na temelju države podrijetla, ok, ali treba uzeti, imati na umu cjelokupnu moguću publiku. Dakle, možemo zamisliti situaciju u kojoj e, frankofoni, belgijski e, servis e, mora plaćati prava ne samo za belgijsku frankofonu publiku, već i za svu francusku publiku. A ne mislim da e, je u mogućnosti belgijskih službi da e, plaćaju tolika prava jer njihov gospodarski model ne predviđa tako što za toliku publiku. Tako da tu dolazi do prave distorzije glede potencijalne publike do koje može dosegnuti i njegovog ekonomskog modela. Dobro, svi smo mi suočeni u ovom parlamentu s tim. Svima nama je krivo što ne možemo gledati neke emisije iz naših matičnih država kada smo evo, ovdje u parlamentu. Ali mislim da bismo trebali imati na umu opasnost jer to utječe na cijeli jedan sustav. To može predstavljati probleme za službe za emitiranje tu se može pregovarati prava imajući na umu, dakle, kao što rekao, ciljanu publiku. No, ukoliko sutra imamo, budi, imali, budemo imali to načelo države podrijetla koja će se proširiti i uvedemo izmjene koje predlaže izvjestiteljica prema kojima bi trebalo proširiti načelo države podrijetla, u tom trenutku postoji apsolutna opasnost u kojoj ćemo imati e, broadcasting e, na svim, na sve države, a u tom slučaju to neće plaćati jednostavno služba koja je zadužena za emisiju, već će proizvođači, e, producenti biti uskraćeni za brojna prava. Mislim, treba imati na umu da se ovdje radi o velikim ulaganjima i to utječe na mogućnost stvaranja dodane vrijednosti, odnosno vrijednosti u tim dijelima, a to jednostavno nije, nije jednostavno financirati tako što. Jer ako uzmemo u obzir, dakle, sam projekt komisije ograničava to e, na e, replay, TV i redifuziju. A ovdje u prijedlogu se pokriva sve usluge koje pružaju televizijski sadržaj. A danas znamo da e, linearno emitiranje, to nije naj, najučestaliji način konzumiranja sadržaja, no treba imati na umu da različiti modeli e, televizijski gube na, na, na značaju i internet dobiva sve veći značaj e, u tom prostoru. Dakle, vidimo da čitava ta konstrukcija koja postoji omogućuje da imamo raznolik televizijski sadržaj, bogat, kvalitetan. Ukoliko sutra uskratimo aut, um, autorska radiodifuziju i televizijsku, televizijski radijske programe, ako im uskratimo ta sredstva, onda ćemo ostati bez kvalitetnog sadržaja. Ne mislim da se možemo time baviti. A što se tiče konkurentnosti i mogućnosti da eh, govoreći o ugovornim slobodama, na primjer, ako treba pregovarati europske licence, to je već moguće, to već postoji. I iako se to slabo koristi, to znači da to ne odgovara stvarnosti, tržišnoj stvarnosti. Dakle, htjeti naknadno izmjenom pravila tržišnog natjecanja koja se ovdje predlažu de facto, iako to nije doslovno rečeno, dakle, htjeti ukidanjem teritorijalnog aspekta autorskih prava e, utjecati na ovo, onda se utječe na e, paneuropske licence. Ali ponavljam, to nije tržišna stvarnost. A kada smo govorili o pravilima o prenosivosti, pa moramo znati da to odgovara legitimnim zahtjevima e, korisnika koji plaćaju za pristup sadržaju bili oni u svojoj državi podrijetla, odnosno boravišta ili ne, ali ako će to sutra biti diljem Europe svugdje dostupno, onda e, sve ono što smo radili o prenosivosti, e, to, e, to će biti poništeno s ovim što, smo, što, što ćemo ovdje usvojiti. Dakle, ukidajući ove zaštite i ograničavajući se na zemlju podrijetla, onda dovodimo u pitanje tržišnu stvarnost čitavog jednog sektora. Naravno, mi smo razgovarali ovdje, ali ovaj prijedlog izvještaja predstavlja ogromne probleme i e, predstoji, preostaje još puno, puno posla pred nama. Dobro, prije što dam riječ sljedećem govorniku, pozdravit ću skupinu koja je e, došla iz e, izborne jedinice odmara Karasa, ako se ne varam. Znate da Europski parlament e, je, ima reputaciju jako velikog rada glede mnogih tema, dakle želim vam u ime sviju veliku srdačnu dobrodošlicu. A sada predajem Kaj Kalas riječ. Hvala. Hvala Julija na tvom radu, na ovom mišljenju. i na trudu koju su ložili glede transparentnosti. Ono što je meni zanimljivo, naime, susreli smo brojne dionike kako bismo razumjeli o čemu se ovdje radi i ono što je doista zapanjujuće jest da se suprotstavljaju promjenama i svi oni koji suprotstavljaju tim promjenama u biti nitko nije ponudio nikakvu alternativu. Dakle, koje su moguće alternative? Njima je zadovoljavajuća status quo situacija, sjajno, no ne vidim doista kako ovaj trenutni status, trenutna situacija može se nositi sa budućnošću ili sa postojećom stvar, situacijom. Budućnost e, nije u televiziji, niti u mobilnom, niti u internetu, već se budućnost tiče sadržaja. I elektronički mediji morat će biti multi, imat će, morat će imati prestruke platforme. Dakle, kako ćemo zaštititi stvarnost kad su troškovi transakcija toliki, tako veliki i prava, autorska prava su jako visoka i sad ako se želi imati više platformi to je jako skupo. Evo, BBC je pokrenula e, uslugu e, gledanja na zahtjev i oni su, to, to je bilo jako skupo i pregovarali su prava na petogodišnje razdoblje, a opet su morali imati ekipe koje će svakodnevno provjeravati sadržaj. Dakle, to je nešto što ne može e, doista jednostavno funkcionirati. Dakle, jasno je da moramo imati, napraviti neke promjene, da moramo imati e, tehnološki neutralne višestruke platforme i što se tiče o multiteritorijalnom e, načelu i primjeni načela zemlje podrijetla, jasna mi je zabrinutost glede načela teritorijalnosti, ali ne mislim da je rješenje graditi zidove na internetu, niti rješenje za Europu. Dakle, neki dionici smatraju da bilo kakvo e, proširenje načela države podrijetla da će ići u korist e, operaterima koji nisu iz Europske unije, ali moramo se suočiti sa stvarnošću. Prekasno je, već je Netflix tu i jasno je da izlazi u susret potražnji europljana i da im legalno online sadržaj. I onu, oni se mogu, uspjevaju nas, nositi sa fragmentacijom jer su iz, napravo što je trebalo u SAD-u, a mi nastojimo e, a mi ovdje pokušavamo <laughs> napraviti, izgraditi zidove glede europske ponude u pružanju usluga. Dakle, da li ovo što imamo doista funkcionira, ne mislim. Dakle, trebamo vidjeti kakve ćemo amandmane uložiti. No, u svakom slučaju, ova rasprava jako je dobra kako bi se shvatilo o čemu se ovdje radi i što pokušamo ostvariti i kako će ovo u buduće funkcionirati. Hvala. Hvala. Dan Dalton je izvjestan sjeni ECR-a i dao mi je svoju izjavu koju ću pročitati. Dakle, on želi zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu mišljenja kao što on vidi promijenjeno mišljenje. Dakle, IMKO je učinkoviti od svih drugih odbora o ovome. Hvala mu. No, ipak zabrinut je za ukupno postupanje parlamenta na ovom dosjeu, jer pred Europskim sudom pravde imamo eh, sudski postupak u tijeku o plaćanju autorskih prava i povredi zakonodavstva Europske unije o tržišnom natjecanju. to na umu, mu se mudrim da se izbjegne e, donošenje zakonodavnih odredbi dok su još kamo u mraku i pravna je situacija nejasna. Pozdravlja e, promjene rad na usvajanju, uzimanju, razmatranje promjena u, u navikama gledatelja. Jasno je da možemo reći da je došlo do promjena od e, direktive o satelitskoj kablovskoj televiziji koja je usvojena 1993. Kao što je rekao ranije, pred ovim odborom, geoblocking je nešto što dodaje sadržaj. Evo, par TV nije geoblokingom. pod geoblockingom, no ponekad geoblocking ima, ima smisla, ali to ne smije biti automatski stav za e, sadržaj. Dakle, moramo, ovo sve mora imati smisla za sve dionike. Nije cilj povećavati količinu sadržaja, već pomoći europskim gledateljima i pružateljima usluga E, da bolje rade, ali da se ne podriva i dovodi u pitanje njihov poslovni model. No imajući to na umu, dopustite da budem sasvim jasan, mi ne želimo na silu provoditi e, paneuropsko licenciranje, jer sustav financiranja u EU promovira kulturnu raznolikost i potiče veću europsku produkciju. Stoga, usprkos e, iako bi sud pred Europskim sudom mogao imati pravnu nekonsekvence, prijedlog komisije i slobode, ugovorne slobode koje su predložene u komisijnom prijedlogu su važni za europske potrošače. I zaključno, Dalton kaže da će sigurno imati, biti zanimljivih rasprava i da se veseli suradnji s izvjesteljicom i drugim izvjestiteljima u sjeni. Tko je sljedeći? Marko Zulo nije tu. Želi li se netko drugi javiti za riječ? Hvala, najpša hvala. Hvala tebi, Julija, i svim izvjestima o sjeni. Ovdje se doista radi o ključnoj raspravi. I kada sam slušala Kaju i Viržini, koja imaju savršeno suprotna mišljenja jedna od druge, a to jest upravo zanimljivo. Da, ali i vi ste rekli da kaskamo za vremenom. Dakle, ne možemo se složiti da želimo nastaviti kaskati za vremenom, a vrijeme se mijenja puno brže od bilo koga od nas ovdje, ja sam vjerojatno najstarija ovdje, dakle vrijeme se mijenja brže nego što je itko tko mogao zamisliti i ne možemo biti za status quo koji je tu već dosta dugo vremena. Tako da mislim da ono što nam je doista potrebno jeste imati stav da ne da se samo zalažemo za nacionalne interese, nacionalne države i nacionalne prave, jer i to je nešto što se mijenja danas u današnjem svijetu. No, otvorimo se novim poslovnim modelima, novim rješenjima tako dalje, dakle koji ne moraju nužno uništavati europsku proizvodnju, pa i manje e, proizvodnje i sve ono što je odlika bogatstva, raznolikost našeg kontinenta, ali doista bi bilo dobro da pokušamo naći rješenja, a ne braniti se, štititi se od promjena. Promjene nisu nužno zle i pokušajmo razmisliti da li postoji neki novi model. Sigurno sam da postoje neke mogućnosti da ih možemo razviti i potaknuti. Ovdje rekoh ohrabriti. Nemojmo se bojati. Jedan poljski papa je to e, koristio kao slogan i to je doista meni ušlo u dubinu moje duše. No želim reći njih. u svom amandman 24. u novoj verziji teksta, novi članak je, to je članak četvrti, i to je jako slično onome što vidimo u uredbi o geoblokiranju. glede geoblokiranja, to se radi o fizičkim dobrima. A ovdje su neka druga dobra u pitanju. No, evo, ovo me posjeća na amandman iz teksta o geoblokingu. Dakle, tu su neke pasivne promjene e, prodaje. I sporazum e, sa emiterima i retrans, e, usluzi retransmisije i obvezama glede pasivne prodaje i kršenja članka stotinu prvog ugovora o funkcioniranju Europske unije to je iz 2010. broj 330. Dakle, to će automatski biti za nevažeće. No imam dva pitanja. Možda cijeli sporazum ne bi trebao biti nevažeći, već samo relevantne odredbe, ali ne nužno cijeli članak. A drugo pitanje, naime, uredba komisije 330 e, iz 2010. o provedbi članka 101. E, ugovora o funkcioniranju EU, unije o vertikalnim sporazumima i i praksama na koje se to tiče. To se tiče dakle e, intelektualnih prava i u provedbe članka 101. iz temeljnog iz ugovora. Dakle, što želiš promijeniti s ovim člankom? To bih htjela razumjeti. Možeš li mi navesti konkretan primjer gdje bismo mogli razumjeti tu promjenu takvu promjenu. I zadnja primjedba, odnosno pitanje, predlažeš jedan novi sustav za rješavanje sporova. No, sjećaš li se da imamo sustav rješavanja sporova, online sporova, o kojem smo puno govorili ovdje, ne mislim da trebamo stalno nova rješenja jer to bi moglo samo predstavljati dodatno administrativno opterećenje. No u svakom slučaju, hvala ti na tvojoj širokoj i odvažnoj e, viziji pogledu na stvari. Dobro, ja želim samo dodati par komentara, ja nisam izvjestiteljica u sjeni, no želim reći nešto iz svoje točke gledišta i kako ja to doživljam. Dakle, jedna od najfenomenalnijih stvari glede sadržaja u Europi jeste njegova raznolikost. Dakle, stvar u tome što postoji toliko blago različitih sadržaja, različitih jezika, kultura i tako dalje. I kada se govori s ljudima koji rade taj sadržaj, jedan od razloga, razloga zašto je to toliko raznovrsno jeste zato što oni to mogu prodavati lokalnim tržištima i dobiti različita ulaganja od različitih e, e, lokalnih tržišta. A ako ih prinudimo da to e, diljem Europe moraju ponuditi po istoj cijeni, onda će reći da će moći ponuditi manje raznovrsan sadržaj. Dakle, slažem se da nam je potreban novi model, ali nemojmo napraviti novi model prema kojem ćemo gubiti e, od te fenomenalne raznovrsnosti sadržaja. I zato se brinem kada čujem prijedloge prema kojima bi e, stvaratelji trebali ostati bez te slobode da rade na temelju teritoriji. teritorija. Moraju zadržati to pravo da sklapaju ugovore na temelju, o, pod kriteriju teritorija. E, ovo što komisija radi sa Pay TV je važno. Znam da imamo i pitanje portabilnosti, da želite sadržajnosti preko granice, naravno. No, time smo se bavili u dosjeu portabilnosti o kojem je prije pola sata Marko Zulu upravo rekao da je završio pregovore na trijalogu. Dakle, nemojmo sad pokušavati se baviti i ovdje pitanjem portabilnosti. Julija, tebi hvala, iznijela si jako puno argumenta no što se ovog pitanja tiče, te sposobnosti da E, u sklapanju ugovora na temelju teritorijalnog kriterija budi bez ikakve sumnje da ako to usvojimo da će biti manje raznovrsnosti kulture u Europi, a to je nešto što nipošto ne bi željela vidjeti u Europi. Hvala sada. Ponovo dajem riječ Juliji. Ne znam da li bi komisija prije željela nešto komentirati ili ja mogu najprije zaključiti. Ima li komisija što ga zadodati? Hvala vam. Sasvim kratko. Prije svega zahvalili bismo izvjestiteljici na uloženom trudu na ovom izvješću. Nakon uspješnog dovršenja pregovora o prenosivosti, ova, ovi elementi paketa autorskim pravima vrlo su važna za jedinstveno tržište, tako da svima zahvaljujemo na današnjoj zanimljivoj razmjeni stajališta. Postoje važne razlike i odstupanja od našeg prvotnog prijedloga, kao što su govornici već rekli, prije svega primjena na sve online usluge pružatelja radiodifuzije, ograničenje na ugovornu slobodu također usporedbi s našim prijedlogom i proširenje pravila koje se tiču reemitiranja na otvoreni internet uz dodavanje novih elemenata e, licenciranja i proširenja broja izuzetaka. To je jedna stvar koja možda nije izrečito spomenuta, ali važno je također naglasiti. Dakle, postoji odredba koja bi proširila primjenu izuzetaka, izuzetaka na određene na određene emitiranja. Naravno, to ćemo analizirati detaljno. Dvije stvari bih samo koje proizlaze iz ovoga primjena zemlje porijekla. Da li se to primjenjuje također na usluge videa na zahtjev, video on demand? Dakle, moramo vidjeti da li se ista logika stvari ovdje primjenjuje na simulcasting ili lidarne usluge ili emitiranje i da li bi to isto bilo primjenjivo na video na zahtjev koji pružaju organizacije za radiodifuziju. Dakle, mi na temelju svoje analize nismo došli do tog zaključka. Zaključili smo da video na zahtjev ima drugačije karakteristike koje pružaju i drugi pružatelji usluga, a ne samo organizacije za radiodifuziju. Druga stvar je definicija reemitiranja. Čini se da riječ simultano je izbrisana. Ne znamo da li namjerno ili ne, no ne reemitiranje bi time postalo vrlo drugačija stvar od onoga što imamo u međunarodnim sporazumima i u našoj pravnoj stečevini. Ako želimo obvezatno, obvezatno kolektivno upravljanje na to primijeniti, to radi na emitiranje, ali je ono simultano i neizmijenjeno. Ako obvezno kolektivno upravljanje pripremimo na primjerice emitiranja koje su na zahtjev, to bi pak bilo upitno po nama na temelju postojećih ugovora. Eto, to je jedno od pitanja koje bismo trebali detaljnije raspraviti kako bismo bolje razumjeli namjer ali željeli smo to u ovom trenutku istaknuti. Hvala vama. Rosa Turner će preuzeti predsjedanje. Najprije riječ dajem Julie, a zatim ćemo prijeći na poštanske usluge. konačno izlaganje studije. Julia, izvoli. Hvala lijepo, hvala na zanimljive rasprave. Vjerujem da neću moći komentirati sve što je rečeno, ali jedno što je važno je ono što je kolega Dalton rekao. A to je da geoblokiranje ne bi trebalo biti standardna vrijednost. Ne, dakle, niti predlog komisije, niti moje izvješće ne bi uvodilo pan-europsko licenciranje, niti teritorijalnost, no zemlja porijekla i to načelo zapravo omogućava da onaj koji emitira, u slučaju gdje nositelji prava nemaju osobiti interes u održavanju teritorijalne ograničenosti licenci, da se taj sadržaj stavi na raspolaganje prekogranično na temelju načela zemlje porijekla. Vijesti, one su primjerice često geoblokirane, iako nema nikakvu komercijalnu vrijednost u drugim zemljama. Nisu, dakle, raspoložive zbog toga što to transakcijske cijene, primjerice nekakvih snimki iz pozadina koje se emitiraju tijekom vijesti, je previsok. To ne znači da teritorijalne licence se više ne mogu pregovarati između nositeljima prava i organizacijama za radiodifuziju ako bilo koja strana to želi. Moguće je da organizacija to želi, kao što je Virginia rekla, možda ne žele platiti više ili se može raditi o tome da nositelj prava želi jer žele teritorijalne licence prodavati na različitim teritorijima. Ali to neće biti se svoditi na to da belgijska TV postaje ne bi trebala platiti više ako prikazuju francuski sadržaj diljem Europe. Izričito se spominje upravo u uredbi da u određivanju cijena može se uzeti u obzir što se obuhvaća tim i koja je potencijalna publika. Dakle, velik dio naših briga već se kroz to rješava. Što se konkretne pitanja tun tiče, ja ne predlažem novi sistem rješavanja sporova. Europska komisija odlučila da se neće zakonodavne prijedloge davati da se poboljša prekogranična raspoloživost sadržaja na platformama koja se temelje na zahtjev, a u direktive autorskim pravima koju ćemo kroz par tjedna raspravljati predlaže se e, mehanizam rješavanja sporova. Skeptična sam što se tog pristupa tiče, ali sam bih rekla da u ovoj uredbi to moramo ponovno razmotriti zajednički. Ako mehanizam rješavanja sporova ne profunkcionira, moramo zakonodavnu aktivnost poduzeti kako bi se poboljšala mogućnost za odobrenje prava za, za platforme koje se temelje na zahtjev. Također dobro je razjasniti da samo odredbe sporazuma koji se tiče pasivne promjene trebaju biti učinjene nevažećima i da su audiovizualne usluge uključene u geoblokiranje, uredbu o geoblokiranju, to nam ne bi bilo niti potrebno. Dakle, tu imamo taj pristup izvjestitelja koji razjašnjava da bi to bio slučaj samo ondje gdje su licence na raspolaganju. Naravno, ne želim time činiti nevažećim skupne iznimke, već samo, naprotiv, samo govorim da ukoliko su sporazumi suprotni primarnom i sekundarnom zakonodavstvu, tada su ti ugovori nevažeći. A ne, nije sve što se emitira putem radija ili televizije podložno pravima intelektualnog vlasništva. To je još jedno važno pojašnjenje. Ja bih radio da to sve bude u jednom aktu, regulati uredbi koja se bavi geoblokiranjem, ali vidjet ćemo kako će se to odigrati. Što se Europske komisije tiče, ne bih podijelila tu interpretaciju da stavljanje stvari na raspolaganje je nešto što je drugačije od komunikacije sa javnošću. Znam da je to pitanje složeno, no Europski sud je razjasnio da način na koji se prava stavljaju na raspolaganje su definirani u direktivi Infosoc, koja kaže da komunikacija s javnošću tu spada, a to bi po meni bilo podređeno ovome i ukoliko je na temelju međunarodnog prava moguće pružiti obvezno kolektivno upravljanje za komunikaciju s javnošću, moje bi tumačenje trebalo biti da bi to trebalo uključivati i stavljanje na raspolaganje. je govoreći moramo porazmotriti kako se pobrinuti da sav sadržaj koji je trenutno geoblokiran u situacijama gdje od toga nitko ne profitira, da bude stavljen na raspolaganje. Razmišljamo o prijetnjama, o rizicima, e, rješavanja tog geoblokiranja, ali nikada ne govorimo o potencijalu, o svim klijentima koji bi voljeli imati nešto zakonski, ali tako nešto ne mogu i okreću se nezakonitim stvarima. Dakle, tu nositelji prava gube velik dio prihoda koji bi mogli kroz to dobiti. Radujem se daljem radu, rok za podnošenje amandmana je 15. veljače i ciljamo na glasanje na odboru u travnju. Hvala svim izvjestiteljima u Sijeni. Thank you very much, Julia. So we pass, um, Hvala, Julija. Preći ćemo odmah na sljedeću točku. Sigurno nas, dakle, da ćemo zanimljive amandmane dobiti. Sljedeća je točka dostava paketa. Stručnjakinja za to, Lucy Anderson, je ovdje prisutna, pa molim da uzmi riječ. Ispričavam se samo Moja kolegica Biljana je možda najprije na redu. Eto, Lucija se uvijek bavi paketima. Biljana Borzan će prva imati riječ. Izvolite. Zahvaljujem se gospođo predsjedavajuća. E, kolegice i kolege, iskoristit ću ovu jedinstvenu priliku da govorim na hrvatskom jeziku jer danas imamo prevoditelje na raspolaganju kako bi potaknuli rast te trgovine e, nužno je da usluge dostave budu transparentne i cjenovno prihvatljive e, u tom smislu smatram da je prijedlog europske komisije došao. E, u zadnjih nekoliko tjedana sastala sam se sa nizom zainteresiranih dionika iz ovog područja koji su mi dali različite poglede gdje je problem s uslugom dostave i kako ga riješiti čini mi se da se svi oni slažu samo u jednom a to je da problem postoji E, i da je problem prekogranična dostava za koju postoje razlozi da bude skuplja ali ipak ne toliko skuplja kao u nekim primjerima koje nam je dostavila komisija. E, budući da je e, područje dostave pa samim time i cijena pojedinačnog dostavljenog paketa podložna e, mnogim varijablama moramo biti jako oprezni da s jedne strane ne stvorimo pretjerani zakonodavni teret na poštanske operatere, a s druge strane da krajnjim potrošačima omogući, kao i malim poduzećima i drugim igračima da, omogućimo da sudjeluju na tržištu. Što se tiče prijedloga komisije, kao što rekoh, on je dobrodošao namjera je jasna ali mislim da je u nekim e, elementima e, potreban nešto detaljniji pristup e, prije svega nužno je definirati što je to paket ne možemo imati uredbu o prekograničnoj dostavi paketa bez definicije što je paket u razgovoru s dionicima u lancu dostave paketa mislim da je određenje od 20 mm za širinu prilično nejasno i da se paket treba definirati kroz E, težinu i razliku od pisma. U članku 3 e, koji se odnosi na poduzeća koja su izuzeta iz nadležnosti ove e, uredbe smatram da treba jasnije definirati što podrazumijeva broj od 50 radnika, koji radnici u to ulaze. Mišljenja sam da bi to trebali biti svi oni koji su uključeni u dostavni proces bez obzira na vrstu ugovora s poslodavcem. E, također mislim da je transparentnost tarifa e, e, među najvažnijim stavkama ovoga prijedloga i osobno smatram da će veći regulatorni nadzor omogućiti pozitivne promjene u ovom sektoru. Potrebno je naravno gledati kako bi sam prijedlog funkcionirao u praksi, utjecaj na poslovne tajne, administrativno opterećenje za regulatorne agencije. E, definitivno smatram da ne bismo trebali staviti preveliko opterećenje na pružatelje univerzalne usluge, ali isto tako budući da oni imaju infrastrukturu, imaju jasno i određenu odgovornost. E, tijekom sastanka koji sam imala s predstavnicima regulatornih agencija i pružateljima univerzalnih usluga e, često su mi naglašavali da europska regulacija ustvari uopće nije ni potrebna E, da oni to i tako već sve rade i da na njihovom tržištu nema loših primjera. To može biti istina, e, međutim e, definitivno u Europskoj uniji ima zemalja gdje je ova regulacija prijeko potrebna. Digitalno tržište se naglo razvija i sektor prekogranične dostave mora pratiti te promjene. Mislim da je početni prijedlog Komisije za evaluaciju učinka ove uredbe od četiri godine predug Ovaj sektor je e, prevažan da bismo e, čekali da provjerimo jesmo li našli prava rješenja. E, u svakom slučaju i pred nama i pred Odborom za transport je velika zadaća učiniti tržište dostave prihvatljivijim potrošačima, malom i srednjem poduzetništvu, a također i građanima koji žive u udaljenijim regijama želim kolegice i kolege reći da se veselim čuti vaše prijedloge i mišljenja nadam se dobroj suradnji i moram naglasiti da se unaprijed ispričavam ukoliko ne bude mogla ostati do kraja same rasprave jer nažalost moram, moram ovaj, žuriti na avion, ali nastojat ću ovdje ostati koliko god bude mogla. ukoliko odem ranije, tu je moja asistentica koja će sve vaše e, prijedloge zapisati i moći ćemo o njima raspravljati. Hvala. Thank Hvala vam, nema izvjestitelja u sjeni, pa ćemo započeti sa Antonijom Lopezom koji, odnosno, se ispričava što nije mogao biti ovdje. No, ostavio mi svoju intervenciju i mišljenje kao izvjestitelj u sjeni i zamolio me da ga pročitam. Antonio Lopez smatra da su ciljevi regulativa u prekograničnim dostavi paketa, poput poboljšanje informacija za potrošače i transparentnost, te prihvatljivost cijena i raspoloživost dostava, kao i poboljšanje prava potrošača i bavljenje mehanizmima priziva i pritužbi, nešto za što se svi trebamo zalagati. Pitanje koje si moramo postaviti je kako ostvariti te ciljeve. E, rad Europske komisije sa putokazom do 2013. i samo regulacije unutar sektora već su donijeli određene napretke potrošačima, međutim fizička isporuka online narudžba i dalje se identificira kao jedan od ključnih elemenata za rast e-trgovine pouzdanost, sigurnost, različite mogućnosti dostave, rokovi, visoke cijene, loši mehanizmi pritužbi, to su sve stvari koje, na kojima moramo raditi. Raspoložive studije pokazuju nam da problemi sa dostavama znatno utiču na odluke kupaca da finaliziraju svoju internetsku kupovinu i dovode do toga da odustanu od svog pokušaja kupnje. Uzimajući u obzir i kritike koje smo čuli od kolega s odbora za transport, mišljenje izvjestitelja u sjeni EPP-a je da je ovo tekst na temelju kojeg možemo raditi i tako postići očekivane ciljeve. Izvjestitelj također smatra da pošteno tržišno natjecanje treba biti unaprijeđeno i kontrolirati ga na proporcionalan način. Univerzalni poštanski operateri imaju vrlo malen tržišni udio u dostavi paketa. Primjerice u Španjolskoj imamo 21 poduzeće koje nudi prekogranične usluge dostave paketa, tako da zapravo ne postoji problem s konkurencijom. Nametnuti ovim pružiteljem usluga obvezu transparentnosti tarifa u slučajevima gdje na nekim tržištima oni predstavljaju maksimalnih 15% tržišnog udjela, znači zaboraviti preostalih 85% koji neće moći ispuniti cilj nadzora evolucije cijena. Došlo bi do problema u nekim, no možda ne u svim zemljama, ali mjere bi se zbog toga trebalo isključivo usredotočiti na pojedine zemlje. S druge strane, u sektoru prekogranične dostave paketa. Imamo velike operatere, online platforme koje pregovaraju o cijenama sa pružiteljima usluga tako da dobivaju vrlo konkurentne cijene, a zatim na te cijene stavljaju maržu i nju naplaćuju krajnjem kupcu. Ako želimo transparentnost, trebalo bismo se dakle razmotriti i te situacije. Antonio Lopez Turis smatra da ukoliko želimo imati potpun pregled tržišta, Europska komisija se mora pobrinuti da svi pružatelji usluge prekogranične dostave paketa, uključujući nove modele, pružaju potrebne informacije. Još jedno pitanje ograničenja formata poduzeća koje se ne čine opravdanima s obzirom da obuhvaćaju mnogo širi raspon proizvoda od onoga što je zapravo primjenjivo na isporuke elektroničke trgovine. 90% paketa zapravo teži manje od 1 kg. Imamo standarde od 10 ili 20 kg, a sad se spominje 31,5 kg u uredbi. Volio bih da Europska komisija objasni taj novi raspon težina. Što se tiče obveznog pristupa mreži koju su već izgradili univerzalni pružitelji poštanskih usluga bez javnih potpora ili europskih fondova i stavljanje toga na raspolaganje svima, izvjestitelj misli da moramo u obzir uzeti da će doći do pojedinačnih izbora. Nova poduzeća će raditi samo na profitabilnim tržištima, a sa zakonima o tržišnom natjecanju moramo e, usporediti s tim zakonima prijedloge i imati na umu hoće li ovaj mehanizam dovesti u pitanje buduće investicije i inovacije u sektoru. Antonio Lopez iz Turis također smatra da je vrlo važno procijeniti da li će ovaj prijedlog doista dovesti do smanjenja cijena. Možda smo stvaramo određena lažna očekivanja. Govorimo da cijene padaju, no istodobno već smo vidjeli da se prijedlog usredotočuje samo na javni sektor što u mnogim zemljama, koji u mnogim zemljama nema dominantan položaj. Svi operateri, dakle, moraju imati iste obveze ili možemo uspostaviti određene obveze na temelju obima posla. Tako se može ostvariti stvarna konkurencija. Izvjestitelj će podnijeti svoje amandmane i na raspolaganju je za suradnju izvjestitelju i drugim izvjestiteljima u sjeni kako bi izgladili bolju regulativu u svrhu ostvarenja ciljeva koje, kao što sam upravo rekao, su vrlo legitimni. Hvala vam u ime Antonija Lopeza iz Turisa. Please, Annelin. Izvoli, Annelin. Hvala Roza. Evo. Želim reći nekoliko riječi dakle o ovom pitanju. Kad je komisija dakle prvi put o tome govorila ja sam pročitala prijedlog komisije zajedno sa drugim izvjestiteljima u sjeni te e, želim nešto više reći o stvarima koje su mi rekli dakle, predstavnici industrije. Neke stvari valja pojasniti. Mislim da se možemo složiti da niti jedan operator na tržištu ne želi stvarati probleme kada je riječ o postizanju cijena, dakle veće važnosti na tržištu. nisam od pružatelja usluga čula da je problem imati bolji nadzor tržišta, ali o čemu zapravo točno govorimo, gdje je problem? Po meni problem je u tarifama, dakle koje je predložila komisija. Što je moguće platiti kako se dakle mjeri ta isplativost, ta plativost, dakle ona se razlikuje od osobe do osobe, od e, države do države i moramo dakle konkretnije vidjeti kako se definira taj kriterij. Je li on više orijentiran prema troškovima i ukoliko da, kako izbjeći da dakle parlament određuje cijene, budući da je to nemoguće. Evo, tu su točke koje sam ja željela istaći. Dakle, održivost ovog sustava plaćanja. Potom, postavljam se pitanje, pretjerujemo, pretjerujemo li sa propisima kako to da moramo e, dodavati dakle svim procesima sve više i više birokracije, ovaj bi sustav mogao donijeti nove troškove i komisija bi trebala pojasniti stvari, dakle utvrditi gdje se točno nalaze problemi i u smislu boljeg zakonodavstva moramo vidjeti na koji način se dakle pozabaviti ovom situacijom. Mislim da trebamo uzeti u obzir sustave kojima su problemi zabilježeni i dakle tamo djelovati, intervenirati da bi se promijenili neki elementi tog sustava. Da nadalje, to je pristup e, trećim mrežama. Prijedlog komisije ne regulira to pitanje. Ono se danas e, dakle, osnova, osniva na trgovinskim odnosima određenih tvrtki. I mislim da je važno ovdje ne utjecati na pravila slobodnog tržišta na kojem postoje sporazumi i oni su prihvaćeni zato što su plod dakle trgovinskih pregovora između tvrtki. Potom je tu članak četiri kada je riječ o tarifama, ako sam dobro razumjela, to je riječ o troškovima koje će belgijski operator platiti primjerice nizozemskom operatoru da bi u nizozemskoj e, dakle, dostavio paket. Zanima me dakle koji je razlog za ove cijene Trebali bismo dakle prisiliti operatore da podjele nešto što spada u domenu poslovnih tajni. Dakle, moramo izbjeći sve potencijalno problematične situacije i na koncu, evo jedna opaska, na carini se poštanske usluge tvrtki Post NL. S njima se postupa uz e, nešto veće mjere opreza nego kada je primjerice, kada su primjerice u pitanju privatne pošiljke, tu se radi o PDV-u i tako dalje. Dakle, htjeli bismo u tom pogledu više transparentnosti, htjeli bismo bolji nadzor Dakle, moramo poći od jednakih pravila za sve, dakle level playing field, to zasigurno mora biti jedan element koji ćemo uključiti u našu raspravu, to su moje prve primjedbe, ja sam na raspolaganju za radi daljno suradnje sa izvjestiteljicom. Evo na brzinu, evo kolegica odlazi, paket odlazi. Evo ja ću biti e, kratak. Evo ćete. Dobro, to je doista dobro. Evo nekoliko primjedbi. U skladu sa onim što ste vi rekli, dakle, ne previše, ne donositi dodatne propise, imamo postojeće propise, dakle, koje se tiču tržično, tržišnog natjecanja, po uslug poštanskih e, usluga, dakle ovdje se govori, o ovome se raspravlja i u odboru TRAN, ali sada smo u IMKU. Odboru koji se bavi unutarnjim tržištem. moramo vidjeti kako dati mogućnost dakle dionicima na tržištu da se razviju kako pomoći start-upove. Dakle, ukoliko se povodimo samo za pravilama velikih službi, velikih igrača, ukoliko oni određuju pravila, onda to svakako ne pripada novom svijetu u kojem se stvaraju nova radna mjesta i nove usluge. možda tu možemo zauzeti drugačiji pristup. Glavni igrači žele biti transparentni. e, ukoliko bismo mogli odrediti određene gurnje granice ili sustav u kojem će i male tvrtke dakle moći predstaviti neke brojčane podatke, onda ćemo dobiti fleksibilni sustav unutar kojeg ćemo se pozabaviti dakle eventualnim problemima na tržištu, a da nećemo pritom izraditi dakle do, ne, da nećemo dakle prebaciti dodatni administrativni teret na tvrtke. Ja radim kao zastupnik ovdje u parlamentu od 2004. I svjedočio sam početku rasprave o cijeni mobilnih poziva u roamingu. Rečeno nam je to nije nešto čim bismo se trebali baviti, na koncu to će naštetiti potrošačima, neće više moći dobiti iPhone besplatno i onda smo rekli dođite, dođite, sudjelujte u raspravi da vidimo malo te podatke. Vidjeli smo da se tu bilježi profit od više od tisuću posto. Onda smo pogledali, što smo više gledali brojke, oni su se manje bunili. I sada imamo dakle o politiku Rome like you're at home koja se odnosi na usluge roaminga. You have to be transparent in our digital single market. Dakle, evo govorimo dakle o, o raspravi o jedinstvenom digitalnom tržištu. I ukoliko bi komisija mogla primijeniti ovdje jedan sličan pristup, onda ćemo vidjeti gdje su eventualni problemi i na koncu ćemo moći ovdje primijeniti načela uređenijeg jedinstvenog tržišta i je dakle, načela manjeg administrativnog tereta, dakle pronaći tu ravnotežu. Ja pozdravljam e, napomene kolege Lopeza i nadam se evo, da ću biti dovoljno kreativan da podnesem neke amandmane. Thank you very much. Um, also in the name of Antonio. Mr. Um, Albrecht, please. Evo, izvolite, zastupniče Albrecht. Evo ja čitam e, bilješke kolege Paskala Durana. Mi e, pozdravljamo namjeru da se poboljša prekogranična dostava paketa, ključne važnosti za funkcioniranje e-trgovine, valja poboljšati transparentnost, dakle protok informacija informirati potrošače i poboljšati dakle sustav obrade prigovora. Međutim, tu postoje još neka povezana pitanja, tu su dakle uvjeti zapošljavanja, e, zadovoljstvo potrošača ne smije ići na uštrb zaštite radnih mjesta i radnika to se mora uzeti u obzir kada se, kada se govori o cijeni poštanskih paketa. Moramo uzeti u obzir direktivu u uslugama, dakle troškovi za dostavu paketa u najudaljenijim regijama i gradovima. Tu je davanje informacija potrošačima putem odgovarajućih web stranica za usporedbu cijena, dakle inovativni sustav podizanja pa pošiljaka te grupiranje te grupiranje malih pošiljaka. Hvala lijepo. Još netko? Prije nego dam riječ komisiji, ja bih sama istaknula nekoliko riječi. Prije sam pročitala izjavu kolege Antonija iz Turisa, a sada u svoje ime ja podupim ovaj prijedlog komisije, dakle, da se otvara tržište za neovisne operatere. Mislim da je tu dobrodošla konkurencija, jedino to će spustiti cijene. Mogli bismo mi regulirati, ali mislim da to nije rješenje koje tražimo. Također sada radim na pitanju geoblokinga i još jednom mogu vidjeti kako je mali omjer, dakle preko granične trgovine. I ono će zasigurno brzo rasti i zato ne bismo, ne bi nas zato trebalo biti strah ovog djelovanja Europske komisije koja upravo evo želi otvoriti ovo tržište za nove operatere. Mislim da bi to poboljšalo situaciju. Rafael Gule iz Europske komisije, evo koliko nam može nešto dodati još. Hvala lijepo, pozdravljamo komentare koje smo čuli. potvrđuje konsenzus oko transparentnosti cijena i informacije. To je baš ono o čemu se radi u uredbi. Vezano uz komentare koje smo čuli, svi se slažemo da je važno da se dakle preispita ono što se ovdje nudi. Mi predlažemo period od dvije godine, dakle nakon stupanja na snagu i da se dakle onda e, preispita svake četiri godine. Dijelimo zabrinutost o načelu povjerljivosti te o smanjenju administrativnog tereta. Imamo dakle ovaj limit od 50 radnika za sve operatere koji trebaju dakle onda uh, pružati davati uvid u podatke. Potom vezano uz članak 5, dakle ocjena priuštivosti. Tu treba dakle ograničiti djelovanje na ona pitanja koja su problematična. Cilj je zasigurno ne preregulirati tržište, već potaknuti nove e, dionike na tržištu, dakle i one koji e, dakle koji nemaju veliki opseg trgovine. Dakle, imamo tu mogućnost uvođenja web stranica za usporedbe cijena. uvjereni smo da su ovo mali koraci uz pomoć koju ćemo dobiti više transparentnosti vezano uz prekogranične cijene dostave paketa. I ovdje bih se sada zaustavio. Hvala vam lijepa. Evo nešto se događa. Yes, exactly. Um, thank you very much. Our rapporteur is gone, so I think I will close here. Hvala lijepa, evo izvjestiteljica je otišla i ovdje bih zaključila ovu raspravu osim ukoliko neko želi nešto reći, ali vidim da nije tako. Još jedno vas podsjećam na ono što je rekla izvjestiteljica, rok za podnošenje amandmana je 29. ožujka u podne. Sada prelazimo na izlaganje studije, dakle, koja je izrađena za Europski parlament, a riječ je o Europskom digitalnom jamstvu. Ja pozdravljam autore, gospodin Hans, Hans Schulte, Schulte Nulke. Dobrodošli, profesore i doktorica Haneta Koska. Dobrodošli. Evo imate 15 minuta za izlaganje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 i, first I understand is the professor... Dakle, prvo riječ ima gospodin profesor. Evo, izvolite. Evo, hvala vam na interesu za ovaj projekt. Dakle, Europsko digitalno jamstvo možda nije svima poznato. Riječ je o jako inovativnom instrumentu. Evo, mi ćemo vam malo tu objasniti o čemu je točno riječ. imamo jedan običan početak Radi se naime o računima, papirnatim računima. Ovdje je riječ o povjerenju potrošača, o jedinstvenom tržištu. To je nešto što možemo očekivati od tog sustava. ali evo nedostatak e, računa papira koji dokazuju transakciju može izazvati probleme. U praksi to je jasno. Dio problema nije zakon, već sami potrošači. Mi smo svi potrošači, kao što znate, nekad e, sami ne obraćamo pažnju na neke stvari, pa pritom e, ne, ne uzimamo papirnate račune. Možda će vas iznenaditi da je evo zadaća Europske unije da se ljudi, se potrošači nešto bolje organiziraju, međutim to bi bilo malo površno e, viđenje ove ideje. Ovdje evo na ovoj slici vidite da da problem e, stvaraju nekada i sami izdavatelji računa jer ono što je zapisano na papiru e, jednostavno nestane. Možemo vidjeti i dakle preporuke udruženja potrošača koji vele da se uvijek napravi fotokopija računa jer ćete u suprotnosti izgubiti svoja prava. Might be um, slightly more difficult. Let's simply check uh, what happens when uh, the consumer has no receipts. Dakle, u situaciji kada potrošač nema računa, on je i sam unaprijed odustao od e, zahtjeva dakle, da se poštuje njegovo pravo na prigovor jer on ni sam više nema dokaz o kupnji. Prodavači niti ne žele razgovarati o prigovoru ukoliko e, potrošač nema dokaz o transakciji. Dobro, odvjetnici će reći to nije važno ukoliko na drugi način dokažete transakciju i naravno to možete učiniti, ali onda biste završili na sudu, potrebna su dakle svjedočanstva i potrebno je da sud u njih e, povjeruje. Imamo dakle i sustave ODR i ADR, oni često nisu raspoloživi dakle za određene Transakcije ne obuhvaćaju mogućnost e, svjedočanstva. Dakle, nemate račun, nemate prava. To znači, nije potpuna slika, ali daje neke glavne linije. Dakle, to se onda odnosi na sve aspekte koji su povezani sa transakcijom i na pravo na ostvarivanje jamstva. Možda sad polako možete vidjeti da ovaj europski sustav računa, dakle u koji stavljate sve svoje račune, papirnate, elektronske račune, Dakle, može biti i nešto više od jednostavnog e, sustava, dakle, za pohranjivanje računa. To može e, biti nešto što će tu unijeti jednu dodatnu vrijednost, primjerice, kombiniranjem informacija o transakcijama uz dobivanje, dakle, informacija vezanih e, uz jamstva. Dakle, mene je iznenadilo. Ova ideja nije tako nova. Vidjeli smo privatne operatere koji već koriste ove scheme na tržištu. Dakle, ukoliko želite ovaj e-račun, možete ga dobiti. Dakle, otvorite račun kod nekog od operatera, stavite tamo dakle sve svoje račune i oni su ovo lijepo organizirani i onda i predstavljeni. Ali ta usluga nije jako poznata. U nekim zemljama je ovaj alat popularniji, u drugima manji, manje popularan. U nekim zemljama imamo i baze podataka vezane uz novčane transakcije, ali one su uglavnom koristi u porezne svrhe, i uglavnom nije dostupno e, da bi potrošači uz pomoć toga ostvarivali neka svoja prava. Um, yeah, let's say purpose. Well, um, by the way, pretty simple. do sustava su dosta jednostavne, ne treba vam skener, možete samo mobilnim telefonom napraviti sliku i onda to uploadati na sustav i sustav je dovoljno inteligentan da kada to onda pročita kao e-račun, da vidi dakle cijenu, proizvodi, da se to sve evo, fino organizira. I to u principu u redu. Međutim, većina postojećih schema ima određena ograničenja. Nekima upravlja jedan veliki prodavač to služi kao neka vrsta skladišta za informacije, dakle prodanu robu preko drugih platformi. Neki e, drugi mogu također pohranjivati podatke te vrste kako na, kontu se događa i da, da kažu da određene račune ne mogu pročitati zato što su na čirilici ili na grčkom jeziku. Potom je tu pitanje kompatibilnosti, pitanja diskriminacije, ali i prenosivosti. U recimo, ukoliko želite eh, promijeniti pružatelja usluga I tu bi Evropska unija mogla bolje regulirati stvari, prije svega bi trebalo vidjeti koje bi bila dakle cilj tog djelovanja. Za početak bi pomogli dakle potrošačima da ostvare svoja prava. Dakle, e-računi bi mogli biti sustav informacija, dodatnih informacija, dakle vezano uz pitanje jamstva, uvjete kupnje, ugovore, pa čak i vezano uz e, zakonska prava, dakle jurisdikciju. A to naravno može omogućiti drugim korisnicima usluga na primjer, imamo puno situacija u kojima sigurnosne situacije su povezane uz proizvode. To je nešto što je ostvarivo, barem tehnički je moguće identificirati one proizvode koji su kupili određeni proizvod i u slučaju potrebe ukoliko žele da ih se upozori, onda da ih se upozori. Naravno, ovo trebamo sve biti na dobrovoljnom osnovu. Naravno, moraju postati pravila koja će spriječiti zloporabu. I to je nešto bi dalo svoj doprinos i jačanju jedinstvenog tržišta. Naravno, svaka uredba bi trebala olakšati ovu pružanje usluge europskog računa. Tako bi se bolje koristilo i jedinstveno unutarnje tržište. To bi vjerojatno zahtijevalo usklađivanje nekih zahtjeva glede prezentacije računa, podataka na njima i kao i uvijek to bi pojačalo povjerenje potrošača koji bi više vjerovali u unutarnje tržište kada bi imali tako jednu lijepu infrastrukturu u kojoj bi mogli skladištiti, pohranjivati svoje transakcije. To je jednostavno i ako bi valjano funkcioniralo, to bi moglo biti jednostavno, ali je daleko od jednostavnog da dospijemo do toga. Kako to napraviti, dakle? nego trebamo nametnuti obvezu svim trgovcima da pružaju uslugu europskog računa, što je moglo biti dosta jednostavno za organizirati online, za online transakcije, za online prodaje. Za gotovinske transakcije je situacija malo zeznutija, ali možemo zamisliti potrošača koji želi imati europski račun i da ima svoj broj, korisnički broj, na primjer i elektronski čip ili karticu. I davanjem tog korisničkog broja može se napraviti, odnosno evidentirati na e europskom računu ta transakcija. Naravno, to je sad ambiciozna ideja, sigurno, ali bilo bi dobro kada bi potrošač mogao, kada bi se moglo blago prilagoditi pravila, na primjer, uzmemo račun koji već postoji i lakše ga je digitalizirati. Sam korisnik bi to mogao digitalizirati mobilnim telefonom ili kućnim skenerom. na taj način bi se moglo dakle arhivirati, pohraniti taj e-račun. Naravno mora se jako paziti na potrebni trud i trošak koji bi to moglo predstavljati po trgovce. Naravno, ovo ću sad preskočiti. Svaka, svaka nova regulativa mora biti proporcionalna, što znači da mora biti provedena na jednak način za svaku kupovinu, dakle mora predstavljati minimalan trud i dodatni trošak i moglo bi se tvrditi da ovo poboljšava prava kupaca, potrošača, imamo i test proporcionalnosti, tu je test za dodanu vrijednost, ima više upozorenja, mogućih za proizvode. U svakom slučaju to je nužno za sve trgovce da raspolažu digitalnom reverzijom svih računa koje izdaju. I tu postoji jako mali broj izuzetaka. Naravno, potrebna je velika kreativnost i organiziranost, ali to ne bi trebalo predstavljati prevelik napor da se to napravi. Dakle, digitalizirati račune koji su na raspolaganju koji, koje koriste potrošači. No, mora biti jasno da trgovci ne raspolažu pristupom računima, e-računima kupaca. To je nešto što ne dolazi u obzir, naravno. Možemo se pitati da li bi i javna tijela mogla imati pristup takvoj schemi pohrane podataka. I podrazumijeva se automatski da to mora podlijegati pravilima o zaštiti podataka, to se podrazumijeva, ili tu je isto tako i pitanje cyber sigurnosti, to moramo uzeti u obzir. Dakle, naša studija je dosta skromna i nemamo zaokružen prijedlog kako to organizirati, no u svakom slučaju čini mi se da imamo neke dokaze prema kojima vrijedi nastaviti se baviti ovim pitanjem. Trebalo bi napraviti još nekoliko istraživanja o e, zanimanju potrošača i trgovinskih i interesa. Sigurno je više manje da bi to išlo dalje od onoga što može parlamentarni odbor naložiti, no u svakom slučaju ukoliko ovaj odbor bude zainteresiran može uputiti zahtjev komisiji da se organizira takva studija i što se tiče tehničkih mogućih rješenja i zakonodavnih e, obveza isto vrijedi, treba se obraditi komisiji. Evo ja ću privesti ovo kraju, iako sam prekoračio 13 sekundi, ali Anita će odgovoriti na pitanja. Dakle, stegli smo dojem da nešto nedostaje e, digitalnoj agendi, da to tako kažemo. Dakle, u biti postoji jedan ogroman pokret u smjeru digitaliziranja, pa zašto onda pravni sustav zahtjeva od potrošača da imaju papirne račune doma. Ako se sve digitalizira, zašto onda Europska unija ne bi pomogla da se stvori jedna infrastruktura koja će olakšati najprije život potrošača, barem onih potrošača koji bi htjeli raspolagati s tako zanimljivim instrumentom što će poboljšati i prava potrošača da se bolje integriraju tržište, a ovo je sve u bliskoj vezi sa svim, tako reći, pokretima, dakle, direktivom o digitalnom sadržaju koja pokriva ugovore o dugotrajne, dugoročne ugovore Dakle, tu se može staviti, uključiti elektronski sustav eh, arhiviranja računa, a isto tako i za proizvode koji imaju dugi rok trajanja, eh, važno je imati pohranjene originalne račune. Tako da mi se čini da na kraju ovo bi mogao biti ipak dosta dugačak postupak, infrastruktura koja bi omogućila potrošačima da raspolažu vlastitim, dakle osobnim osobnom bazom podataka transakcija, to je nešto što će omogućiti potrošačima ne samo da organiziraju svoju papirologiju, svoj život bolje, već da e, budu sigurni u svoja prava i da imaju veća povjerenja u Europsku uniju. Naravno, tu bi trebala biti plava zastavica sa zvjezdicama da pokaže korist od ovoga svega. Najljepša hvala na našoj pozornosti. Thank you very much. Yes, you Evo, samo jedna reakcija. Ne može biti bolji način da zaključimo svoj radni tjedan ovdje, osobito na imco nego ovakva prezentacija. Jer ovo što ste napravili, u biti pomješali ste najbolje od dva svijeta, najbolje od unutarnjeg tržišta i od digitalnog tržišta, interneta, a sada ste nam pokazali kao istraživač da je ovo internet e, svega. Dakle, sve će biti povezano, međusobno povezano, ali vi ste nam pokazali kako to se može napraviti. Dakle, vi ste u prvom e, redu i to je nešto što nam nedostaje u politici, jer ovo može rješavati neke konkretne probleme i dopustite da budem iskren i da priznam da smo doma imali jednu malu kutiju, a sada imamo jednu veliku ladicu s računima. ako ponekad nešto ispadne i ako trebam naći nešto, onda dobro, mogu to naći, ali moram otići doma po to. Dakle, to bi moglo pomoći, ali onda morate znati kako, kako procesuirati svu tu silnost e, ideja. No pitanje je tko će biti vlasnik toga svega, da li je to nešto što će biti u javnom vlasništvu, a onda ima i drugi pitanja. primjer ste da ove aplikacije postoje koje bi mogle pomoći, ali kad bi Europa bila samo 10% popularnija nakon provedbe vaše studije, vi biste bili glavni dobitnik ovoga procesa. Thank you very much for your, um, for your <laughs> presentation. Da, najprej hvala na izlaganju. Evo, ovdje je bilo dosta praktičnih stvari, ja bih dodala još jednu. Europski parlament eh, refundira troškove taksija koje koristimo. Prije sam dala račune Europskom, prije nego što bi predala račune Europskom parlamentu, oni bi izblijedili, tako da <laughs> nikad ne bih dobila povrat troškova i vjerujem da ima veliki broj ljudi poput mene u parlamentu, tako da bi bilo dobro imati takva rješenja, naravno uz sve te zahtjeve koje ste naveli ovdje. Gospođo Veljakovska, da li želite vi komentirati i dati nam neke informacije? Da, najviše hvala. Evo dvije stvari. Evo, žele bih se složiti sa što je rečeno, možda je ovo određeni trend da se, možda prilika da se pruži digitalna usluga ne digitalnom papirnom svijetu, što bi moglo biti krajnje korisno i moglo pomoći neke druge rješenje, probleme koje internet rješava, a e, nemoćni smo kada dođe do e, situacija dakle kada trebamo pružiti određene informacije potrošačima. Evo, gospodin Mačevski, htio bi da s pravom ne moli da zahtijevam da gotovinska plaćanja još uvijek predstavljaju 50% svih plaćanja. Dakle, usprkos tome da smo sve više digitalizirani kada se govori o plaćanjima, još uvijek imamo dakle gotovinska plaćanja iz ruku ruku. Ovdje se ne radi o privatnim, već o javnim pružateljima usluga i to je jako osjetljivo pitanje, moramo to imati na umu. Najviše hvala, želim pitati da li Europska komisija želi nešto reći? Imamo li nekoga? Imamo, izvolite. Da, hvala predsjednice. Bit ću kratak eh, po ovom pitanju, no želim zahvaliti odboru IMCO i autorima ove studije kako bih eh, pokrenuo jedno pitanje koje još nije razmotreno. Dakle, najpša hvala na vašim preporukama. Vi znate da trenutno razmatramo pravne stečevine glede prava potrošača i radimo na ažuriranju toga svega i ova studija dolazi u pravom trenutku i sigurno ćemo spomenuti i obratiti se stručnjacima sa dodatnim pitanjima ukoliko ih bude. Još jednom hvala. Hvala vama. Želite nešto dodati ili možemo zaključiti raspravu? Nastavljamo. Nastavit ćemo se ovim baviti. Sljedeći sastanak eh, održavamo šestog, ponedjeljak šestog ožujka. Čini se da je to tisuću milja daleko, no ako je to Panos rekao, mora da je točno. Dakle, najljepša hvala svima i vidimo se sigurno prije, no sasnak odbora bit će održan 6. ožujka. Najviše hvala. I pozdrave prenesite Osni Brujk, vas.